Imamo izmjenu dnevnog reda, deveta točka i osma će zamijeniti mjesto. To će biti tako na zahtjev koji smo dobili. Dakle, nitko nema ništa protiv. Dobro, tako će i biti. Imamo sljedeće jezike. Dakle, osim estonskog i malteškog imamo sve jezike. Zatim druga obavijest trećeg između 13 i 14.30 imat ćemo radionicu o prevenciji i Janes Fumet i Anne Špetel su predsjedatelji će se time baviti. Dakle, četvrtog ožujka između 13.14.30 u AG2 dvorani. Zatim sljedeći trijalozi organizirani su za izvješća Makaven, Prekfiz, 12. veljače, to je zaključeno. Zatim imamo ITS, e e, zrakoplovstvo dva izvješće Lize. Tu smo imali prvi trijalog 18. veljače, a onda o medu Jody Gerling bio je prvi trijalog 18. veljače također, a drugi će biti održan 4. ožujka. CITES, ja sam izvjestitelj po tom pitanju. Prvi trijalog eh, bit će održan 5. ožujka između 15 i 16 sati. Zatim... direktiva o proizvodima je zaključena Tu imamo izmijenjeni tekst, prilagođeni tekst koji se nalazi na web stranici odbora za okoliš. Tu su i objašnjenja izmjena. I o njemu će se glasovati sljedeći tjedan na plenarnom zasjedanju. Imamo čitav paket ovdje. I htio bih da počnemo s tim, te da se to potpiše i potpiše se pismo upućeno predsjedniku. Ima li tko protiv toga? Ne. Onda smo se složili, tako odlučili i ćemo, slijedit ćemo taj postupak. Zatim, zapisnik, zaboravio sam spomenuti zapisnike, Imamo zapisnik od 3. četvrtog studenog 2013. Ima li tko išta protiv? Dakle, smatramo ga usvojenim. Zatim, gospodarski ekonomski e, gospodarski europski računi tu imamo glasovanje. Glasovanje će biti elektronsko. Molim da se glasuje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. devet za. Usvaja se. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Imamo usmeno pitanje. Započet ćemo najprije s elektronskim amandmanima. Dakle, elektronički glasujemo da vidimo želimo li tome tako pristupiti. svi glasovali? Jesu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se tri glasa protiv. Zatim prijedlog rezolucije. 13. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, nije jasno. Molim elektroničko glasovanje. Amandmana 17. Svi su glasovali. Zatvoram glasovanje usvaja se uz veliku većinu. Zatim, amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. 30. za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. za, protiv, suzdržani, odbija se 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 1 i 2 blok, za, protiv, suzdržani, usvaja se, četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se, peti za, protiv, suzdržani, odbija se, šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti za, protiv, suzdržani, nije jasno, molim elektroničku provjeru o desetom. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 12. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Da, dobro, možemo provjeriti ukoliko želite. Otvaram glasovanje o 12. Svi su glasovali. Zatran glasovanje. Usvaja se. Konačno glasovanje elektroničkim putem, molim. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jasnom većinom. Dobro. Sada ćemo imati veliko zadovoljstvo glasovati o 1200 amandmana. Na sastanku koordinatora raspravljali smo o postupku. Da, izvoli. Predsjedniče, ja bih zamolila da amandman 1045. ne otpadne, ukoliko konsolidirani amandman sedmi bude usvojen. Jer koliko sam shvatila, izvjestitelj se s tim slaže, tako da nije naznačen da treba ospasti ukoliko konsolidirani amandman u pregovorima e, Dakle, nije tako naznačen u prethodnoj, e, prethodnom glasačkom popisu, već samo je to tako uneseno na zadnjem. Ja bih molila da se to uzme na razmatranje. Tako da tražim da glasujemo o amandmanu 1045 popratno uz konsolidirani amandman 7. Malo me ovo iritira jer Ne možemo sada mijenjati glasački popis upravo pred glasovanje, jer tu se radi o izmjeni. No, ipak želim pitati izvjestitelja što misli o tome, evo, Mario Pirilo. Da, ako to želimo izmijeniti, onda moramo glasati o prijedlogu kolege. Hoćemo li glasati o prijedlogu i odlučiti? Dakle, održimo prvo glasanje ako želimo glasati. Horst Schnellhardt und Julie Görling. Ganz kurz. Horst Schnellhardt. Evo, kratko. Ovo nema nikakve veze sa konsolidiranim paketom amandmana sedmim, tako da ga ne pokriva taj konsolidirani amandman sedmi i toga ga ne može ni pokrivati taj sedmi. Dakle, tu, je, se radi o grešci, e, ali što nije ni, ni čudno s obzirom na ogroman broj amandmana koji imamo, ali mislim da bismo trebali zasebno glasovati o njemu. Judy Pa, ja bih željela izraziti žaljenje u ime svog kluba zastupnika zbog toga što je ovaj glasački popis toliko složen. E, bilo je jako teško doći do ovoga svega i ovo je još jedna dodatna zavrzlama komplikacija na samom kraju što je jako žalosno. Ja bi se, ja bih uložila pritužbu, mogla bih, htjela bih uložiti pritužbu, ali neću. No, evo samo želim reći jednu stvar. Htjela bih da glasujemo poimenično o konsolidiranom eh, amandmanu 8. Molim. Wenn es namentlich sein soll, müssen es 18 Mitglieder unterstützen. Die müssen auch. Ukoliko želite poimenično glasovanje, 18 zastupnika se mora složiti s vama i ustati. Nitko se nije ustao. No dobro, evo kad dođemo do toga, to ćemo, time ćemo se pozabaviti. Mario Perilo je predložio da glasujemo uh, o amandmanu Satuasi, dakle 1045. 1045. Želite li da glasujemo o njemu zasebno? Tko želi da se o njemu glasuje zasebno? Tko je protiv? Dobro, molim elektroničko glasovanje i da se isključi mikrofon gospodina Snellharta. Tko je za amandman Satuasi? Dakle, tko želi da se o amandmanu 1045 glasuje zasebno? Te da ne otpadne ukoliko se amandman sedmi usvoji. Tko se slaže da imamo zasebno glasovanje o amandmanu 1045? Dobro, to ćemo elektronički provjeriti, bit će jednostavnije. Dakle, molim elektroničko glasovanje o ovom prijedlogu o zasebnom glasovanju o amandmanu Satuasi. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Napravit ćemo to tako, dakle. Judy Gerling. bi htjela da se poimenično glasuje o konsolidiranom amandmanu osmom. Koliko se netko slaže s njom, treba se ustati. Trebamo imati 18 kolega koji će stati na noge. Gospođo Garling. Sami se ne slažete s svojim amandmanom, pa trebate se ustati. Ukoliko želite... Pa dobro, kasni, možemo kasniti malo prijevod, ali oni koji žele da se poimenično glasuju o tome moraju ustati. 18 osoba se mora ustati. Dakle, to se ne dešava. Gospodin Gerling. Ustati se trebate. Ukoliko želite poimenično glasovanje, kao što ste tražili, u tom slučaju morate stati na noge. 18 osoba moraju stati na noge. Tako. Evo, četvero vas je. Pet. Petero. Još 13 nedostaje. Dakle, nećemo poimenično glasovati o tome. Nećemo dovoljiti tom zahtjevu gospođi Gorling. Dakle, evo, konačno se nadam da ćemo moći početi s glasovanjem. Započinjemo s konsolidiranim amandmanom prvim elektroničkim putem. Molim, otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 36 za, 8 protiv, 0 suzdržanih. Usvaja se. Sto dvadeset pet. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sto trideset devet. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 140 tko je za, ispričavam se, dakle protiv, suzdržani, usvaja se. Usvajaju se. 141 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. drugi dio. Trebamo glasovati o drugom dijelu, 142. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno, molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agri 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sto četrdeset tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto četrdeset tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 145. zasno glasovanje. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 146. Ha, netko želi provjeru elektroničku drugog dijela 145. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Drugi dio 145. O tome glasujemo. Usvaja se. Sljedeći 146. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se.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 148. Agri 9. Tko je za? Molim, dignite ruke. Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. 148. i Agri 9. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 150 i Agri 10. E, ko je za, protiv, suzrani. usvaja se. 151. ko je za, protiv, suzrani. odbija se. 152. ko je za, suzrani. usvaja, odbija se. 153. Tko je za? Protiv? suzdrani, Odbija se. 154. Tko je za? Protiv? suzdrani, Odbija se. Amandman peti. Tko je za? Protiv? suzdrani Usvaja se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. je amandman drugi. Ovo ćemo elektronički provjeriti. Otvaram glasovanje. su glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se jasno većinom. Sljedeći je Amandman 177. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 178. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Agri 11. To je bilo identično. Dakle, odbija se također. 179. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Agri 12. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 180. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 181. Tko je za? Želite provjeru 180. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 181. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. 183. Za? Protiv? Suzdržani? odbija se 184. za, protiv, suzdržani, odbija se 185. Z, z, i agri 13. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 186. i agri 14. do zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru 186. i agri 14. Dakle, elektronički glasujemo, jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 187. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 188. i Agri 15. Idu zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 189 i Agri 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 18, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 190, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191. tko je za? Protiv? suzrani, Odbija se. 192. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 6. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 195. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 7. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 196 i 197 zajedno. Identični su tko je za, protiv, suzdrani, usvajaju se. Osmi, tko je za, protiv, suzdrani, usvaja se. 198 otpada, 19, agri 19 za, protiv, suzdržani, odbija se 199 i 200, tko je za, 201. i 202. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, provjerit ćemo sva četiri koja smo sad rekli. Dakle, otvaram glasovanje. 199. do 202. zaključno s njim. Svi su glasovali, dakle, zatvaram glasovanje. Odbijeni su. 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 204. 205. 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno, elektronički ćemo provjeriti. 204. do zaključno s 206. za otvoran glasovanje. Svi izglasovali? Zatvoran glasovanje. Usvajaju se. 207. i Agri 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 208. i Agri 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 209. Tko je za? Protiv? Odbija se. 210. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 211. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 212. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 213. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Imamo 92 stranice, dakle moramo požuti Evo sad ćemo elektronički provjeriti. 213. elektronički ćemo provjeriti. Molim vas, svi su glasovali, zatvoram glasovanje. Odbija se. 214. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 215. Otpada. U stvari ne otpada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se 216. i Agri 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sad ćemo on blok glasovati o 217., 18. i 19. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 220. Tko je zva? za? Protiv, suzdržani, odbija se. 221. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 222. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 223. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 224. Odvojeno glasovanje, prvi dio. Izgleda ovdje imamo grešku. Naime, prvo trebamo glasovati o tekstu kao cijelini, a onda o zasebnim stvarima. Dakle, tko je za cijeli tekst? Protiv? Suzdržani odbija se. Drugi dio. Onda otpada. Agri 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Agri 25. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 225. Za. Odpada. Otpada. Dobro. 226. Moramo glasovati o 226. za protiv suzdržani odbija se. Sljedeći 231. Agri 27. 232. i 233. Blok tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 234. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. A sada nastavljamo sa konsolidiranim amandmanom 3. Članak 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 252, agri, 31 za, protiv, suzdržani, odpija se. 253 za, protiv, odbija se. 254 i 255 u bloku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Konsolidirani? Zapravo da provjerimo 255 prvo. Zapravo 254 255. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Konsolidirani apartman 4. Otvaramo glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na... Na mojoj stranici, to je stranica 17. 200

Jesu li svi glasali? Glasanje se zatvara. Odbija se. 283 i Agri 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 284 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 285 i Agri 38 za, protiv, Suzdržanim, Odbija se. Nastavljamo sa 289 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 290 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 291 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 292 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 294 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 295 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 296 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 297 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 298 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 a, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 299 za, ne, otpada pa, to je spada, moramo o tome glasati. 299 za, protiv, suzdržani, odbija se. 300 za, protiv, suzdržani, odbija se. 301 za, Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 302 pada, 303 također, Agri 39 za, protiv, suzdržana, odbija, se. 304 za, protiv, suzdržani, odbija se. 305 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 306 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 307 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, Suzdržani. Usvaja se. 309 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Agri 40 u dva dijela. Nećemo glasati u tome. Zapravo, o prvoj nećemo glasati, u drugoj da. Dakle, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 310 za, protiv, suzdržani usvaja se. 311 za, protiv, suzdržani usvaja se. 312 za, protiv, suzdržani odbija se. 313 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 13 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 314 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 315 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 317. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 41. Prvi dio. Ne glasa se. Glasamo u drugom dijelu. Agri 41. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 318 za, protiv, Provjerit ćemo 318 elektronski. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 319 za. Protiv suzdržani usvaja se. 320 za, protiv, suzdržani usvaja se. 321 za, protiv, suzdržani odbija se. 14 za, protiv, suzdržani usvaja se. 322 za, protiv, suzdržani odbija se. 323 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 324 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mm, blok 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ponovit ćemo. Otvaramo glasanje. Elektronski ćemo glasati. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Konsolidirani amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada prelazimo na konsolidirani amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 348. Ne trebamo glasati o tome. Prelazimo na Agri 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno, provjerit ćemo elektronski. Agri 45. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Agri 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 360 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 361 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 362 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 363 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tristo šezdeset četiri za protiv suzdržani odpija se 365 za, protiv, suzdržani, odbija se. 366 i 367 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 Angri, prvi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, za, protiv, Suzdržani odbija se. 368 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 369 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 370 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 371 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 372 Agri 49 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 373 za, protiv, suzdržani, odbija se. 374 za, protiv, suzdržani, odbija se. 375 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo elektronski 375. Otvaramo glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 376 za, protiv, suzdržani, odbija se. 377 za, protiv, suzdržani, odbija se. 378 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 379 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amblok 5 eh, za, protiv, suzdržani, odbija se. Tristo osamdeset dva za, protiv, suzdržani, odbija se. 384 i Agri 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 386 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 387 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 388. Moramo glasati o tome, jel tako? A ne, pada. Zato što smo usvojili amandman 19. Dvadeset. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 389 i Angri 52. Za, protiv tristo devedeset za protiv suzdržani usvaja se tristo devedeset jedan za protiv suzdržani odbija se 392 za protiv suzdržani usvaja se 393 394 i 395 za, 5 protiv, suzdržani, odbijaju se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konsolidirani amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stranica 34. Gospodina Šteler, amandman. Četiri, tri, pet, moramo o tome glasati ranije. Istina je, dobro da netko prati, pozorno. Dobro, sad smo na 442, na stranici 34, da se ne izgubimo. Tko je za? To, ćemo glasati, o tome ćemo glasati kasnije. Na stranici 22. Sada smo na stranici 34. Amandman 442. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Provjerit ćemo elektronski. Otvaramo glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 446 za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri sedam za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri osam i pedeset tri agri za, protiv, suzdržani, odbija se. 449 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 450 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 453 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 452 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 400 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 455 i Agri 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 456 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 457 i 458 su identični i zato ćemo njima glasati zajedno za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 459, 460 i Agri 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 461 za, protiv, suzdržani, da usvaja se. 462 i Agri 56 za, protiv, usvaju se. 463 u dva dijela. Prvi dio. Prvi dio pada. 464 za. Ne, ispričavam se, drugi dio. Dakle, drugi dio 463 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 464 za protiv, suzdržani, odbija se. 465 za, protiv, odbija se. 466 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 467 za, protiv, suzdržani, odbija se. 468 za, protiv, suzdržani, odbija se. 469 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 470, 71, 72, sve zajedno, za, protiv, suzdržani, nije jasno. Glasat ćemo elektronski. Od 470 do 472. Zatvaram glasanje, odpija se. Ispričavam se, 473. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 474 i Agri 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo još jednom, 474 i Agri 57. Otvaramo glasanje, jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Die nächsten Artikel 478. Dafür? O sljedećem se ne glasa, tako da prelazimo na 478 za, protiv, suzdržani usvaja se. 27 za,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 Izgleda da imamo problem. Imamo problem. Čujem da imamo problem sa prevođenjem, sa engleskim prijevodom i sa španjolskom kabinom. 481. Geht's jetzt wieder? It's working? Je li sad sve u redu?

485 za, protiv, suzdržani, odbija se. 484 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo elektronski. 484, jeste li svi glasali? Zatvaram glasovanje. 486. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 487 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 488 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 489 za Protiv? Suzdržani? Nije baš jasno, provjerit ćemo elektronski 489. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 490. Amblok 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se.

495 i 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 497 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 498 i Agri 59 odbija se. Petsto i 506 za, protiv, suzdržani, odbija se. 501 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo elektronski. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Istumen angenommen. Usvaja se. Petsto treći. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 504. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 505. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 506. Hmm.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 gdje se kaže da delegirani akti mogu e, se odmaknuti od odluka. Meni se čini da je to neobično i zbog toga tražim da glasamo za amandman 507. Hvala lijepa. Onda možemo sada glasati o ovom usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? sve se velikom većinom glasova. 509. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 510. Tko je za? Protiv? Odbija se. 511. Agri 60. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Sljedeći amandman za protiv. E, samo su liberali glasali. Molim lijepo, elektronski ćemo glasati. Usmeni amandman broj 1 o amandmanu 512. Zatvar, e, otvaram glasanje. Su li svi glasali? Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 29 glasova za, 8 glasova protiv. Idemo dalje.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 protiv, suzdržani, odbija se. 517. E, otpada. 518. tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 519. je povučen. 520. 521. E, e, Agri 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 522. Tko je za? Oprostite. 522. Tko je za? Protiv? Odbija se. 523. i 524. kao i Agri 63. Za protiv suzdržani odbija se. 525. Za protiv suzdržani odbija se. 526. Za protiv suzdržani ustaja se. 527. Ne. Otpao je 28. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 529. Agri 65. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 531. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 532. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 533. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 534. za, protiv, suzdržani, odbija se. 536. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 537. Agri 66. Za, protiv, suzdržani, odbija se. blok 8. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 541. za, protiv, suzdržani, odbija se. 542. za, protiv, suzdržani, odbija se. 543. za, protiv, suzdržani, odbija se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 544. i Agri 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 545. za, protiv, suzdržani, ovo nije jasno, molimo provjerimo elektronskim putem. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 31. za. Protiv. Usvaja se. 547. E, za, ne, taj otpada. 47. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 548. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 68. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 549. za, protiv, suzdržani, usvaja se. To nije jasno. 549. elektronska provjera. Otvara se glasanje. ali su svi glasali? Glasanje je zatvoreno. To je vrlo jasno odbijeno. 550. za, protiv su usvaja se. 551. za, protiv suzdržani usvaja se. 552. za, protiv suzdržani usvaja se. 553 za, protiv, suzdržani usvaja se. Agri 69 za, protiv, suzdržani usvaja se. 32 za, ne otpada. 554 za, protiv, suzdržani usvaja se. I 155. drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 556. i 57. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 558. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Agri 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 559. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Blok 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo elektronskim putem. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 560. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 571. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerimo elektronskim putem. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 562. i Agri 76. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 563. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 564. Agri 77. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 565. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 566. Tko je za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 567. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 78. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 568. Agri 79. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 569 i tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 570. I Agri 81. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kolega Šnelhard traži da provjerimo elektronskim putem Agri 81. Otvoren glasanje. Su li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Agri 82. je amandman o kojem ne glasamo, a sada 571. u dva dijela. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 572. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 573. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 574. je amandman kojem nećemo glasati. 575. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 576. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 577. drugi dio tko je za, protiv, suzdržani nije jasno. 577. drugi dio. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Blok deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Drugi dio 579. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 580. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 582. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 583. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 584. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 585. tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 586 i 589. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 590. ne glasamo. 591. glasamo o drugom i trećem dijelu. Drugi dio 591. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći dio istog amandmana. Provjerit ćemo najprije drugi dio 591. amandmana. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Odbija se. Treći dio 591. amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 593. amandman o kojem nećemo glasati. 33. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Agri 83. Amandman 34. i Agri 84. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 595 drugi su usvojeni. Za protiv uzdržani odbija se. 596. i Agri 86. Tko je za protiv uzdržani odbija se. 597. Tko je za? Protiv? uzdržani odbija se. 598. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada smo došli do polovine i pred nama je još sat, sat i po glasanja. Mislim da moramo zaista se pozabaviti pitanjem na koji će se koji će se glasati u budućnosti. Ipak 595 za protiv suzdržani usvaja se. 600 prvi dio tko je za drugi dio, glasamo o drugom dijelu amandmana broj 600. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 602. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 35. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 603. Agri 87. Tko je za? Protiv. Suzdržani to nije jasno. 603. Agri 87. Elektronskim putem. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 604. Tko je za? Protiv. Odbija se. 605. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 606. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Sada e, glasamo u bloku 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 610. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 36. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 36. Provjerimo elektronskim putem. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. sve se. 611. Agri 88. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Elektronska provjera amandmana 611 i Agri 88. Ja otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 612. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. U bloku 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 617. drugi dio za protiv suzdržani odbija se. 620. tko je za protiv suzdržani nije jasno. 620. nije jasan. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 619. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerimo 619. elektronskim putem. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 621. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. U bloku e, glasamo 13. Blok 13. Usvaja se. Blok 14. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 627. Tko je za? Protiv? Predsjednik se prekinuo. 628. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 629. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Blok 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 634. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 635. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 637. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 637. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 638. u tri dijela. Sada prvo drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći dio, za, protiv, suzdržani odbija se. 639. o njemu ne glasamo. 641. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 642. i 96. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Elektronska provjera o 600 e, ovom amandmanu. Otvaramo glasanje, zatvaramo glasanje, usvaja se. 643. tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 644. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 645. i Agri 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 646. Agri 98. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 647. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 648. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 649. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 650. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 651. Agri 99. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Agri 100. Za. Protiv suzdržani, ne, tu nije jasno, provjeravamo elektronskim putem. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim blok 16 za, protiv, suzdržani usvaja se. 654 za, protiv, suzdržani usvaja se. 600 157 za, protiv, suzdržani, odbija se. 658 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 101, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 659. i 660. nisu identični. Dakle, treba glasati zasebno. Dakle, 659. Tko je za? protiv, suzdržani, nije jasno. Molim elektroničku provjeru, 659. elektroničkim putem, zatvaram glas, otvaram glasovanje, zatvorno glasovanje. Odbija se. 660. Tko je za? I 161. idu zajedno. Tko je za? Protiv? Molim provjeru 660. i 661. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. šezdeset za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 662. Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim, 663. i 664. Zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 665. za, protiv, suzdržano, u se. 666. za, protiv, suzdržani, odbija se. 667. Glasujemo zasebno tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 668. 669 su identične. Za, protiv, suzdržani, nije jasno. Molim elektroničku provjeru, otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. U sve se. 670 i Agri 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 671. za. Pro, za. Protiv. Suzdržani, odbija se. 672. i 673. za. Protiv. Suzdržani, odbija se. Molim provjeru. Otvoreno glasovanje o 672. i 73. Svi su glasovali. Zatvoreno glasovanje. Odbija se. 674. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 675. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 676. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 677. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 677. Molim provjeru. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 678. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 679. za, protiv, suzdržani, odbija se. 680. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 681. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 682. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 683. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 684. tko je i agri 103, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 685. i agri 104. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 686 i Agri 105. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Unblock glasujemo 17. Za, protiv, suzdržani? Odbija se. Unblock vot 18. Za, protiv, suzdržani? Odbija se. 693. 94. 95. Zajedno tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Molim elektroničku provjeru. Dakle, 693. do 95. Otvaram glasovanje, svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 696. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. je osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada 714 za, protiv, idemo iz početka. Dakle, glasujemo. 71. stranica kod, 61. stranica kod mene. Dakle, 714. amandman. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru za 714. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stranca 64. 39. Tko je za? Stranca 64. na popisu. Amandman 39. O njemu glasujemo. Kod mene se to nalazi na 64. stranici i glasujemo o 39. amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. Agri 112. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Agri 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Molim elektroničku provjeru amandmana 113. Agri 113. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo sada na 72. stranicu glasačkog popisa, amandman 805. 806. i 807. i 808. Tko je za? Protiv? suzdrani, Usvaja se. Bei 102 Seiten kann man ja mal Imamo stotinu dvije stranice, dakle kad vidimo koliko ih je, imamo se pravo izgubiti s vremena na vrijeme u njima. Agri 119. Prelazimo na Agri 119. Dakle, Agri 119. O njemu glasujemo. Netko pita o se stranici radi. 76. Agri 119. Agri 119. Jeste li svi pronašli stranicu? Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 120. Agri 120. E, otpada, prelazimo na 120. Za, protiv, suzdržani, nije jasno. Molim elektroničku provjeru 851. Otvaram glasovanje. Gut. Die Abstimmmaschine. <laughs> Abstimmung ist jetzt geschlossen. Zatvaram glasovanje. Odbija se 19 glasova za, 39 protiv. Sada ćemo promijeniti predsjedovanje. Predsjednika. Yes. I guess we can do the rest. Pretpostavljam da možemo unblock glasovati o svemu ostalom. Biće jednostavnije. Osamsto pedeset prvi. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Molim provjeru. Svi su glasovali, zatvaramo glasovanje. Odbija se. Dobro. Sjajno prvo glasovanje za mene. 852. Tko je za? Protiv? Sudrani odbija se. 853. Tko je za? Protiv? su usvaja se. 854. i Agri 121. Zajedno glasujemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 855. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Usvaja se. Agri 122. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Usvaja se. Agri 123. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 856. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 857. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 800. A, provjerit ćemo. Otvaram provjeru za 857. Zatvaram glasovanje usvaja se 857. Žao mi je, ali zakasnili ste. Imali smo dovoljno vremena. 858. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 859. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 860. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se? Dobro, provjerit ćemo to. Otvaramo provjeru. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 862. i Agri 124. su identični. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 863. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 864. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usvaja se 865. i Agri pet Tko je za? Protiv? Suzdrani. Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Suzdrani. Usvaja se. 866. Za? Protiv? Suzdrani. Usvaja se. 867. i dvadeset šest Tko je za? Protiv? Suzdržani?

Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 873. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Nije jasno. Molim elektroničku provjeru 873. amandmana. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sljedeća dva bloka su usvojena. Prelazimo na amandman 880. Tko je za? Protiv? Suzrani? Odbija se. 881. i Agri 128. Tko je za? protiv, suzdrani, usvaja se. 882. i 883. unblock, tko je za, protiv, suzdrani, usvaja se. 884. tko je za, protiv, suzdrani, odbija se. 885. tko je za, protiv, suzdrani, Odbija se. 886. Tko je za? Protiv. Suzdrani. Odbija se. 887. Tko je za? Protiv. Suzdrani. Odbija se. 888. Tko je za? Protiv. Suzdrani. Usvaja se. 889. Tko je za? Protiv. Suzdrani. Odbija se. 46. Tko je za? protiv, suzrani usvaja se. 890. Tko je za? Protiv, suzrani odbija se. 891. Tko je za? Protiv, suzrani usvaja se. 892. Tko je za? Protiv, suzrani Odbija se. 893. Tko je za? Protiv, suzrani odbija se. 47. i 48. blok, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 894. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 895. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 896. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 897. i 898. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 899. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 900. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 49. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 901. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Block vote 23. za 902. 903. 904. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 905. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 906. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje za 906. amandman. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 907. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 908 i Agri 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 909. Tko je za? Protiv? suzdrani Odbija se. 910. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 911. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Molim još jednu elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 911 se usvaja. 10.12. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 913. Agri 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 914. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Molim elektroničku provjeru za 900. 14. amandman. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 915. devetsto i devetsto glasujemo zajedno tko je za protiv suzrani Odbija se. 917. Tko je za? Želite provjeru 916. Dobro. Molim elektroničko glasovanje o amandmanu 915. i 916. otvoran glasovanje. Svi su glasovali. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 917. Tko je za? Protiv. Suzdrani usvaja se 918. Tko je za? Protiv. Suzdrani usvaja se 919. Tko je za? Protiv. Suzdrani odbija se 920. Tko je za? Protiv. Suzdrani odbija se Mhm, dobro, provjerit ćemo. 920 i otvaram glasovanje elektroničkim putem. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Odbija se. 921. Tko je za? Protiv? Suzdrani. odbija se. 922. i 923. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Molim elektroničku provjeru 922. i 923. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 924. Tko je za? Protiv. Suzdrani. Odbija se. Unblock glasujemo od 925. sve do zaključno 948. Tko je za? Protiv? Suzrani? Odbija se. 10 i agristotno 31. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Amanman 229. i agristotno 32. Tko je za? Protiv? Suzrani odbija se. 930 i 133, tko je za, protiv, Suzrani usvaja se. 933, tko je za, protiv, Suzrani usvaja se. 935, drugi dio, tko je za, protiv, Suzrani odbija se. netko traži provjeru, dobro, provjeravamo drugi dio 935. amandmana. Svi su glasovali. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 938. i agri 134. tko je za protiv Glasovat ćemo elektronički ukoliko SND uvidi što i kako će glasovati. Otvaram glasovanje o 938. i Agri 134. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Unblock o 139. Agri 138. Agri 436. Ko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Elektronički ćemo provjeriti. E, blok vod 25. Otvaram glasovanje. Se glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 240. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 941. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 942. Tko je za? Dobro, provjerit ćemo 941. Otvoram glasovanje. Svi su, Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 942. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 944. Agri 137. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Molim elektroničku provjeru od 44. i Agri 137. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Jasno većinom odbijeno. 947. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 949. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 950. Tko je za? protiv, suzdržani, molim provjeru, 950. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 951. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 952. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 953. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se, 954. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 955. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 956. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 957. i Agri 138. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 958. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Molim provjeru o 958. Otvaram glasovanje. 959. 958. Otvaram glasovanje o 958. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agri 139. Otpada. 959. Amandman. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. 960. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se 961. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se 962. i 963. su identični. Tko je za? Protiv, suzdržani, Molim provjeru da i 3. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 64. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se 965. i 6. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 967. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 968. i 968. 969. 9 i 970 za protiv suzdržani odbija se 971 Molim provjeru 968, 9 i 970. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Odbija se. 971, drugi, treći. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. 974. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 975. Tko je za? protiv, suzdrani, odbija se. Tam blok 26. to blok glasovanja, tko je za, protiv, suzdrani molim elektroničku provjeru, blok glasovanja, blok glasovanja 26. otvoran glasovanje, Zatvaram glasovanje, odbija se. 983. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amblok glasovanja 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 989. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije mi jasno. Molim provjeru 989. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 990. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 991. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Meni se činilo, molim provjeru drugog dijela amandmana 991. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Odbija se. Nema mogu... 993. drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 995. i 96. blok 28. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 997. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo drugi dio amandmana 997. elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Treći dio amandmana 997. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini se da se odbija, ali ćemo provjeriti elektroničkim putem treći dio 997. amandmana. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ista većina u pitanju. Amandman 998. I 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman tisućiti Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman prvi, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Blok vod 29. Blok glasovanje. Amblok. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. četiri, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. pet Kompatibilan je. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1006 i Agri 142. Tko je pro, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1006. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1009 i 1011. Glasamo tko je za, protiv, suzdržani, provjera, 1009 i 1011. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 1008. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 1010. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera 1010. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 1012. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1013. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 1014 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 1015 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 1016 i 1017 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 1018 i Agri 143 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1019. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1020, 1025 i Agri 145. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1021. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1022. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1023. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 1024. Provjerit ćemo 1023. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 1024. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1026. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1027 i 1028. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1029. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1030. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1031. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjeram. Gospodine Schnellhardt, pobjedili ste. Sjetit ću se sljedeći puta kad budete tražili provjeru. 1032. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Glasamo o drugom dijelu 1034. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 1033. Glasamo o drugom i trećem dijelu. Počet ćemo sa drugim dijelom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo drugi dio amandmana 1033. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Glasamo o trećem dijelu eh, amandmana 1033. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 1037. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 1040. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 1041. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, Odbija se. 1042. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 52. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1043 i Agri 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo 1043 i Agri 149. kasnije je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 1044. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Moramo glasati o amandmanu 1045. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 54. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 1047. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moramo ćemo to provjeriti. Jer su pučani glasili drugačije. Provjera 1047. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 1046 i Angri 150. Aha, mi padaju. 1048, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 1049, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 1050. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 1051. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1052. Tko je za? Tko je protiv? Tko suzdržani? Usvaja se. 1053. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1054. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 1055 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo o amandmanu 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1056. 1057. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o 1058, 1059, 1060. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo 1058, 59 i 60. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 1061. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 1062. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 1063. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 1064. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1065. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? 50. I... Usvaja se. Idemo na priloge. Amandman 1066. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 1067. Ne. Najprije provjera 1066. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. I thank the PPE for their uh, refreshments. I zahvaljujem uh, pučanima na ovim osvježenjima. Glasamo o 1067. 1067 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 68 na dnu stranice 95. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 70. Tko je za? Da, 69 pada. Amandman 70. Još jednom. Tko je za? prema tajništvu i drugi dio pada. Tako da prelazimo na amandman 70. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71. Samo treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen, ali htio bih da to provjerimo. Dakle, treći dio amandmana 71. Glasanje je otvoreno. Everybody Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 72. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 74. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, odbija se, pardon. Provjera amandmana 77, glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 78. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 83. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo 83. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 85 za. Protiv suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo amandman 85. Otvaramo glasanje. Zatvaramo glasanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 88 i Agri 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 89. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 96. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 95. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera amandmana 95. Glasanje je otvoreno. Zatvoram glasanje. Odbija se. We vote on amendment 97. Glasamo o amandmanu 97. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Usvoja se. 99 i Agri 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 99 i Agri 3. Glasanje je otvoreno. Check closed. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 100. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? ustaja se. Prvi dio amandmana 101. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći dio amandmana 101. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 105. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 106 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvi dio 100, eh, amandmana 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 110. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 110. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 111. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 112. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 113. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 114. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Dolazimo do e, zaključnog glasanja. Elektronsko glasanje. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se sa 29 za, 6 protiv 1 suzdržani. I sada imamo zaključno glasanje o nacrtu zakonodavne rezolucije u cijelosti. Glasanje je zatvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se sa 25 naprama 5. Čestitamo izvjestitelju. Okay, we Izgubili smo jako puno vremena na glasanje, tako da molim vas da napustite dvoranu što je prije moguće, ako niste zainteresirani za točku devet. To je razina zvuka, riječ je o razini zvuka za motorna vozila. It's Stevenson who speaks on behalf of... Gospodin Stevenson će reći nešto u ime gospodina Ujskija i odmah mu dajem riječ. Hvala vam. Gospodin Uski se ispričava. E, pripremio je izjavu i zamolio mene da je pročitam. Ovaj prijedlog je dogovoren među institucijama još u studinom 2013. Nakon usvajanja pozicije mm, parlamenta u veljači 2013. I dakle, nakon što je dobiven mandat za čitanje u drugom krugu, koji je dao ovaj odbor u rujnu prošle godine. Tako da, iako je rezultat pregovora već odobren od strane ovog odbora u e, studenom 2013. i to velikom većinom, 44 glasa za i tek nekoliko glasova protiv. Ipak je potrebno, prije nego što idemo na drugo čitanje na plenarnu, da otvorimo dosje za amandmane u dakle, odboru. Dakle, moramo poštovati ove složenosti proceduralnog postupka i naravno svaki zastupnik ima pravo podnijeti amandmane ja kao izvjestitelj na ovom izvješću molim da ne podnesete amandmane te da prihvatite rezultat pregovora ovakav kakav jest sada. Razlozi su trostruki. Prvo, bilo kakva promjena bi e, slomila pregovore i izložila nas ili budući parlament još dugačkim pregovorima koji će samo oduljiti usvajanje Mm, zakonodavstva koje je jako potrebno i koje više ne udovoljava sadašnjoj situaciji i sadašnjim globalnim standardima. Druga stvar, e, vijeće nam je protivnik i i komisija koja se inače slaže s vijećem tako da um, mogućnost da se nešto promijeni u ovom tekstu su male i treća stvar i najvažnija Dogovoreni tekst e, treba podržati iako je stav parlamenta bio ambiciozniji u određenim aspektima. Samo nekoliko primjera. Dogovoreno je da će komisija provesti e, studiju utjecaja o e, razinama zvuka i buke i da će proizvođači se potruditi pružati informaciju o razinama buke motornih vozila, dakle na prodajnim mjestima te u e, tehničkim promotivnim materijalima. Osim toga, komisija bi trebala razviti smjernice najboljih praksi, te e, informacije o najnovim tehničkim razvojima, te o klasifikaciji cesta na temelju podataka koje će im pružiti zemlje članice. I to je uvijek, to je točka koja je uvijek jako važna za vozila. Što se tiče zvukovnih upozorenja u hibridnim i električnim vozilima će biti obvezni u novim vozilima e, u dakle razdoblju tri godine nakon stupanja na snagu uredbe i pet godina za sva vozila te vrste. I zahvaljujući parlamentu ti sustavi će biti, e, će se uključiti s uključivanjem motora. Što se tiče najvažnije stvari, granice buke, granične vrijednosti, što je 68 decibela za najčešće upotrebljavana osobna vozila. Ambiciozno, ovaj cilj je ambiciozan, ali isto tako ostvariv i gospodarski prihvatljiv, to jest ekonomski prihvatljiv. Ja znam da većina vas ne smatra da je ovo dovoljno ambiciozno, ali jedan neovisni nizozemski institut je provao istraživanje i utvrdio da ove granične vrijednosti u usporedbi sa sadašnjom situacijom u pet osnovnih vrsta vozila su 2,8 decibela niže, a prijedlog parlamenta koji je usvojen u veljači 2013. je niži za samo 1,9 decibela. Postupak pregovora je bio vrlo težak i mislim da bi e, ovaj zaključni rezultat trebao biti prihvatljiv svima i zbog svih ovih razloga koje sam sada naveo, molim vas da podržite rezultat ovih pregovora i hvala vam, predsjedniče. Hvala vam, gospodine Stevenson. Nemamo jako puno vremena, tako da predlažem da damo samo minutu izvjestitelju u sjeni, gospodin Tatarela, gospodin Kramer i gospođa Markis. Tatarela, izvolite. čak i manje, zato što o tome govorimo već tri godine, tako da mislim da nije zrelo za definiciju točka E ne govoriti više o tome, već jednostavno odlučiti da li želimo da ovaj dosje prođe ili ćemo ga pokopati. Mi smatramo, mi želimo da prođe, tako da molimo kolege da se eto suzdrže od podnošenja daljnjih, daljnjih amandmana. Thank you. The floor is for Mrs. Hvala. Hvala. Iskreno govoreći, mislim da smo zapravo došli do razočaravajućeg rezultata. Buka je jedan od problema koji se često e, zapravo zanemaruje, a naročito ona koja, koja izaziva promet. I to se tim prije odražava na ljude koji su slabijeg imovinskog stanja, koji često žive u sredinama s velikim bom prometnom bukom. E, moramo razmociti također i konkurentnost e, naravno automobilske industrije, ali ovo nije dio toga sporazuma. Moramo biti ambiciozni u parlamentu, ali s obzirom na rezultate sporazuma, rezultat je možda nešto malo bolji ipak nego li što je ova sadašnja situacija i stoga ćemo ipak prihvatiti konačni rezultat tog e, dogovora predlažemo da imamo ambiciozni pristup graničnim vrijednostima. Mislim također da se sve to moglo napraviti s boljim rokovima te da su granične vrijednosti mogle biti bolje. Evo, primjera radi, to bi stajalo svega 20 eura po decibelu, dakle 60 do 80 eura više da su, kako bi automobili bili tiši nego što su sada u svim e, sva električna i e, hibridna vozila imat će sustav AVS, iako se to moglo tražiti u kraćem roku. A što se tiče samih etiketa, mislim da je tu napravljeno zapravo dosta dobar kompromis gdje bi se u dvije godine tražio zakonodavni prijedlog. Hvala kolegama ipak na radu i nam sad će u budućnosti biti i ambiciozni. Sada gospodin Kramer. Da, hvala. Ja mislim e, e, slično ono što je rekao gospodin Tatarela izvjestiteljica u Sijeni. Da, e, s obzirom na to odakle smo krenuli, nije bilo lako jer je prijedlog komisije bio zaista jako loš i apsolutno nedovoljan. Uspjeli smo izmijeniti taj prijedlog. Naprimjer, u privitku mislim da gospođa Merkis može tražiti nešto više, ali e, gledajmo e, sada kakve su ambicije i rokovi u našem kalendaru. I ipak e, sa takvim prilogom uspjeli smo dosta smanjiti buku i nećemo zato staviti dove amandmane. Hvala kolegi Krameru. E, ulaganje amandmana do 25. veljače u podne. Glasanje će biti 19. ili 20. ožujka, a na prvoj plenarnoj sjednici u travnju ćemo o ovome glasati. To je kraj ove točke dnevnog reda. Sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda, a to je točka dnevnog reda o hongkonskom sporazumu o e, recikliranju brodova koja je odgođena na sljedeći sastanak. Usput budi rečeno sljedeći sastanak održat se 6. ožujka, a 10. E, ožujka ćemo imati sastanak u Strasburu kao i 19. ožujka ovdje u Briselu. Time zaključujem današnji sastanak. Hvala.